usvojene. Prelazimo sada na glasanje. I e, molim vas da koristite glasačke kartice zato što ćemo već na samom početku imati sasvim sigurno glasanje koje će biti prilično uravnoteženo. Naime, bit će jako sličan broj glasova. Najprije prigovor kolege Hejkauta prema članku 106. Otvaram glasanje. Radi se o elektroničkom glasanju. Stoga vas pozivam da glasate elektroničkim putem. Jesu li svi glasali? Zatvaramo glasanje. Prijedlog je odbijen 34 glasa protiv, 30 za, 3 suzdržana. Prelazimo sada na primjedbu u članku prema članka 106 o uredbi komisije broj 98 od 1998. godine o ukidanju i stavljanju van snage određenih direktiva. Ovo je bio prigovor kolegice Kostinger. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Prijedlog se odbija 39 glasova protiv, 21 za i 7 suzdržanih. Prelazimo sada na točku 12. U. I ovdje se radi o prigovoru kolegice Kestinger koja je načinjena u skladu sa člankom 106. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. Prijedlog se odbija s 48 glasova protiv, 20 za i 7 suzdržanih. Prelazimo sada na 13. točku. Govorimo o mandatu za pregovore za direktivu koja je dovršena e, i koja se odnosi na e, plastične vrećice. Dajem e, riječ kolegici Hauken koja je izvjestiteljica. Hvala lijepa. Mi ćemo usporo glasati o plastičnim vrećicama. U e, prošlom parlamentarnom sazivu došli smo do dobrog kompromisa kojeg su podržale sve, e, svi klubovi zastupnika. Ja bih zaista htjela da mi date mandat kako bismo mogli e, raditi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 PPE ima jednu prekobrojnu osobu, molim da jednog od zamjenika iz redova pučanika, dakle da ne glasa. Izvedi glasačku karticu. Hvala lijepa. Zatvaram glasanje. 68 glasova za, Kolegice Auken, teško da ste mogli postići bolji rezultat. Pregovoračka delegacija na trijalogu bit će sastavljena od kolegice Auken, ja, mene kao predsjednika odbora, kolega Ovenik iz Pučana, Bonafe i socijalista, kolegica Gerling u ime ecr kolega Herbrandi u ime ALDE, kolega Forenca za GUE i e, kolegica Foreno iz FDD-a. E, Prelazimo sada na točku broj 14. Kolega Farija, je li tu. Odmah ću dati riječ izvjestitelju kako e, bi smo čuli više o tome. Baš e, kao i kolegica Haukan i ja vas molim da glasate za e, u prilikom glasanja vezana za pomorski promet. Evo, toliko. I ovdje nam je potrebna apsolutna većina. Otvaram glasanje. Jeste li svi glasali? Glasanje je zatvoreno. 59 glasova za, 7 protiv, 3 suzdržana. Pregovarački tim kolega Farija, predsjednik odbora, dakle ja, Kristofer Fjellner u ime Pučana, kolegica Gutland u ime socijalista, iz ECR-a nismo još dobili ime. Dakle, kolega Dankan iz ECR-a. Kolega Abans za GUE, e, kolegica Lobing za zelene i e, za FDD e, kolega Feding. Prelazimo sada na sljedeću točku, 15. I to u svjetlu sa konferencijom COP20 i u Limi. Imamo usmeno pitanje vijeće i komisiju o sastanku Ujedinjenih naroda za 2014. godinu. I u ovom slučaju e, znate da e, svi imate dakle to usmeno pitanje i mislim da možemo glasati dizanjem ruke tko je za. Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Imamo sada i usmeno pitanje vijeću koje ćemo odrediti dizanjem ruke. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sljedeća točka. primjena prioriteta ekonomske politike za 2014. godinu. Izvjestitelj za mišljenje je kolega Herbrandi. Ako želi, daću mu riječ, ali ako ne, možemo i izravno preći na glasanje. Možemo. Počnemo sada s glasanjem. Amandman prvi i izvjestitelj je protiv. Tko je za? Glasamo dizanjem ruke. Tko je dakle protiv? Kontrola. Avete votato tutti? Possiamo chiudere il voto. Jeste li svi glasali? Možemo li zaključiti glasanje? Amandman se odbija 37 protiv, 32 za, nema suzdržanih. Amandman drugi kompatibilan sa amandmanom broj 1, izvjestitelj je protiv. Tko je za? Tko je protiv? moramo provjeriti, čini se da je isto kao malo prije. Prema tome napravit ćemo elektronsku provjeru. Avete votato tutti? Jeste li svi glasali? Zatvoramo glasanje. Odbija se 34 glasa protiv, 31 za. Amandman treći, kolegice Konječnje. Tko je za? Protiv? Čini mi se da su to isti brovi kao i malo prije. Prema tome odbija se. Amandman četvrti kolege Ivaskijevića. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman četvrti kolege Mela. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman šesti kolegice Konječnje. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman broj 1. Pet klubova zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman broj 2. Pet klubova zastupnika. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 9. kolege Ivaskijevića. Tko je za? Nitko nije za. Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman deseti, kolegice Gerling. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 3, pet klubova zastupnika. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 20. kolegice Konečne. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Odbija se, oprostite, ja sam pogriješio, kaže predsjednik. Amandman 13. kolege Gramatikakisa. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. Amandman 14. je kolege Herbrandija tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 15. kolegice Gerling tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 16. Kolege Melo. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 17. kolege Šleka. Amandman 18. kompatibilan sa amandmanima kolege Gramatikakisa. Tko je za? S obzirom na to da su amandman 15. i 16. odbijeni, moramo glasati o e, amandmanu 17. kolege Šleka. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 19. Kolegice Konječne. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 20. Kolegice Gerling. Tko je za? Protiv. suzdržani, usvaja se. Amandman 21. kolegice Gerling, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 22. kolega Šleka, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 23. Kolege Herbrandija, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 24. Kolege Šleka Škrleca. Protiv? Suzdržani?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 da Dakle, amandman 26. kolegice Gerling. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandan 27. kolege Pedicinija u dva dijela. prvi dio najprije tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio otpada. Amandman 28. kolege Škrleca. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 29. Škrlec. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani elektronska provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Jeste li si glasali? Glasanje je zatvoreno. Odbija se sa 37 glasova. Amandman 31. kolege Kaputa. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo elektronski. Jeste li svi glasali? Glasanje zaključeno. Usvaja se. Adesso tutti gli altri emendamenti dovrebbero essere... A, sada, dakle, amandmani 32. i 33. otpadaju. Kompromisni amandman broj 4. Tko je za? Kompromisni amandman broj 4. Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Svi ostali amandmani otpadaju, a sada ćemo elektronskim putem glasati o cijelom tekstu. Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Mišljenje se usvaja s, 30 i, 53 glasa za. Čestitam izvjestitelju. Prelazimo sada na 17. točku dnevnog reda. Završili smo s glasanjem. Prelazimo dakle na 17. točku dnevnog reda. govorit ćemo o konferenciji u Limi o klimatskim promjenama. Da, završili smo s glasanjem, ok, ali molim <clears throat> da oni koji žele ostati ostanu, a oni koji žele izaći neka izađe tiho kako bismo mogli nastaviti s radom. Tako bilo da ostajete, bilo da odlazite, molim da to učinite tiho kako bi odbor mogao nastaviti s radom. Ja sam izvjestitelj, prema tome Ukratko ću obrazložiti prijedlog rezolucije koji smo sačinili, a nakon toga ću s kolegama koji su na tome radili sa mnom napraviti jednu seriju izlaganja. Dakle, radi se o prijedlogu rezolucije koje je tradicionalno ovaj parlament podržava i to se uglavnom uvijek tako radilo kada se govorilo o klimatskim promjenama. Ovoga puta ipak imamo ambiciozni program s obzirom na stav e, Europske unije e, za sastanak konferencije stranaka e, za konferenciju o klimatskim promjenama u Limi. Što se tiče emisije stakleničkih plinova, prema međuvladinom panelu o klimatskim promjerama, te će dakle, emisije stakleničkih plinova doći do vrhunca kako bi se smanjile za 50% do 2050. godine kada će otprilike doći na razinu iz u odnosu na 1990. godinu. A cilj bi bio da bi se povećanje mm, mm, s, mm, globalnog zatopljenja svelo u okviru dva stupnja u odnosu na preindustrijsko doba. Na osnovu napretka koji je ostvaren od 2014. godine na platformi u Durbanu. Moramo točno pobrojiti sve što želimo da se ostvari prije 2020. godine, što stoji u rezoluciji. Sve strane moraju krenuti u e, multilateralni angažman kako bi jasno rekli kako žele i koliko smanjiti emisije do 2020. godine, kako bi se smanjila razlika između znanstvenih podataka s jedne strane i ciljeva pojedinih strana. Moramo nešto učiniti za klimu i sve strane moraju ostvariti ono što su obećale prema sporazumu iz Kopenhagena kako bi do 2020. godine se izdvojilo 100 milijuna dolara godišnje. Europska unija i države članice moraju izdvojiti više sredstava za stabilizaciju klime mi smo dodali još nekoliko primjedbi o zračnom i pomorskom prometu. Rekli smo da je potrebno ambiciozno raditi kako bi se i na tim područjima ostvarilo na vrijeme značajne rezultate kako u okviru e, Međunarodne organizacije za pomorski promet, kako u okviru IKO-a e, za pomorski, odnosno zrakoplovni promet. Dakle, ukratko sam sada predstavio naš prijedlog rezolucije i sada ću dati riječ mojim kolegama, najprije iz redova Pučana, kolega Belet. Ima riječ. Dear colleagues, uh, the day after the UN uh, climate summit in New York,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 Ok, have you solved the problem? E, imali smo problem s prevodom, da li je problem riješen, ukoliko je, hvala. And, uh, uh, apologizing for... Dakle, ispričavam se, e, Karl Heinz Florence nije, bio, nije mogao biti ovdje s nama zbog drugog sastanka. Tako da, kolege, što nam je zapravo potrebno? Prije svega moramo govoriti e, zajednički u Limi i u na nadolazećem samitu 21. 22. 10. to će biti ključan sljedeći korak i računamo na e, čvrstu uključenost naših šefova vlada utoliko da države članice nastave sa svojim trudom kako bi e, zadržale globalno zagrijavanje ispod 2 stupnja Celzijusa. Druga točka e, jasnoća informacija, takozvane e, takozvani doprinosi nacionalnih strana, e, dakle ono što će države članice e, ponuditi, ti iznosi moraju biti usporedivi i mora postojati jasnoća, dakle s tim informacijama vezano unaprijed u Limi i u Parizu kako bi se konačno moglo dogovoriti nešto o zajedničkim usporedivim kriterijima. Treća točka, e, MRV, e, nadzor, izvješćivanje, verifikacija, ključno je, e, ukoliko se slažete, da imamo jedan snažan, otporan sustav izvješćivanja i verifikacije. Dakle, zapravo se radi o kontrolama, dvostrukim kontrolama, transparentnosti i o jednom mehanizmu kojem se može nadzirati, kontrolirati napor koji ulažu države članice potpisnice nadolazećeg sporazuma. Dakle, izvješćivanje, verifikacija i nadzor je jedna ključna stvar. I posljednja točka je mogućnost jednog stabilnog, održivog e, mehanizma za određivanje cijena ugljika. Gospodin Ban Ki-moon je e, se jasno dotakao toga jučer u svom govoru u New Yorku i mislim da moramo priznati da je vjerodostojnost, naša vlastita vjerodostojnost Europske unije ovdje u pitanju naš sustav e, trgovine emisijama jedinstvenom svijetu, no potrebno ga je strukturno reformirati podhitno i nadam se, uvjeren sam, da ćemo moći doći do sporazuma o toj reformi te da ćemo moći finalizirati ga i dobro napredovati pod talijanskim predsjedništvom i pod latvijskim finalizirati e, cijelu stvar. Četvrto, nadam se da ćemo biti ambiciozni i stvoriti prije svega jasnoću, sigurnost za sve uključene dionike kratkoročno gledano. Za kraj predsjedatelj rekao bih samo da sam još e, u Cancunu, Meksiku, tijekom COP 16 očekivao da će do ovoga doći, ali moram reći da nismo od tada zapravo znatan napredak ostvarili, tako da se svi slažemo da nam istječe vrijeme i trenutak je za aktivnosti i korake prema naprijed. Hvala. Hvala vam u ime socijalista, e, našeg kolega Žolajnen. Ja. Zahvaljujem predsjedniče. E, neki od nas već su bili na konferenciji stranka u Kopenhagenu i doživjeli ono razočarenje nakon velikih nada od kojih na kraju nije ništa puno ispalo i nadamo se da se to neće ponovno dogoditi u Parizu. E, kamen temeljac za to je uspješan e, završetak konferencije o klimi iz Lime. Tamo se moraju prvo stvoriti i izraditi elementi koji bi mogli voditi do svjetskog sporazuma u Parizu. Predsjedniče, vi ste u e, svojem nacrtu naveli neke od, od e, ključnih elemenata toga, međutim mi trebamo e, globalnu pristanak i obvez, obvezu na smanjenje emisija. Mislim da je jučerašnji sastanak u Njorku u tom smislu bio korisan, jer smo sada vidjeli da i veliki proizvođači CO2 su sada Sjedinje države i Kina su spremni isto tako doprinijeti. E, upravo je to bio razlog neuspjeha iz Kopenhagena, se radilo jednom e, ping-pongu između e, Kineza i Sjedinjenih država gdje su se međusobno optuživali da su oni najveći onečišćivači, a ne rade ništa. Međutim, eto, sada mislim da smo probali taj sada led i sada postoji šansa da većina zemalja, ako već ne sve, se uključe u to. Znači na jedan globalni sporazum o e, ovom e, klimatskom cilju od dva stupnja. E, naravno, još će se sporiti oko toga tko će morati učiniti što, o tome nema nikakvih sumnji. Kada pogledamo povijesna opterećenja industrijske zemlje dvije trećine, a zemlje u razvoju tek sada pri e, donose opterećenju atmosfere. Dakle, mora se više učiniti, tako će biti i u Limi i u Parizu, znači mi smo ti koji moraju više učiniti. I kad smo već sada kod Europske unije, nadam se da mi imamo i snage i volje e, zaključiti ova tri klimatska cilja mi smo kao parlament rekli što želimo. Želimo obvezujuće ciljeve, a ne samo jedan obvezujući cilj i nadam se da ćemo to i postići. I ovaj parlament također mora pronaći veliku većinu kako bi e, natjerao i vijeće i komisiju u tom smjeru. E, da kako to treba još i financirati, to je jedna, jedna crna kutija, u Njorku još e, nismo vidjeli kako šta će se biti sa tih 100 milijardi, jer se uvijek očekuju ove razne inovative, e, inovativne ideje. Mi smo malo knap u našim proračunima gdje ćemo dakle pronaći tih 100 e, milijardi, znači to će morati doći iz nekog privatnog sektora, javno-privatnog partnerstva i raznih ideja o tome kako ćemo diljem svijeta financirati zaštitu klime. Te na kraju još e, pitanje naravno subvencije, e, odnosno plaćanja za one aktivnosti koje oštećuju klima, e, i škode klimi. To je isto jedna velika tema u Europi koju mi više ne želimo financirati. Znači ne želimo financirati ono što ne želimo. I upravo dolazim sa jednog događanja koje je gospođa Levin organizirala preko ručka o rastapanju leda na Artiku gdje se kaže da neke banke kao i UBS i Švicarske, Svjetske banke i drugi su već rekli da se više neće financirati elektrane na ugljen i drugi projekti koji nisu u tom smislu smisleni. Pa bi druge zemlje trebale pogledati da smanje te subvencije i da se novac investira u projekte koji su nam potrebni E, dakle, predsjedniče, vjerujem da je ovo vrlo dobar temelj i vidjet ćemo kako će dalje teći naša debata i rasprava i kako ćemo u tom smislu krenuti i dalje. Hvala. Hvala. Sada e, riječ ima kolega Dankan u ime kluba ECR. Zahvaljujem predsjedatelju. ECR pozdravlja nacrt ove rezolucije i smatra da je to značajan napredak. No ima nekoliko komentara onome što se nadamo da će se postići e, u konačnom tekstu. Prije svega moramo odraziti stvarnost e, gospodarsku pojedinim zemljama, razinu razvoja i njihove mogućnosti. To je ključno. Moramo također imati ambiciozne i poštene obveze od strane svih zemalja u skladu sa njihovim e, mogućnostima da bi se ispunile obaveze. I naravno trebali bismo postići naš cilj od dva stupnja. E, pravila moraju biti otporna, nema smisla da e, neke stvari, e, neke tvrdnje uspostavljamo koje ne možemo izmjeriti, tako da mora postojati integritet i odgovornost sviju zemalja i onih razvijenih i onih u razvitku i konačno moramo pružiti podršku onima koji moraju smanjiti emisije. Dakle, uvelike moramo raditi na tome kako bismo onim najranjivijima, najsiromašnijima pomogli da zadovolje e, zahtjeve i izazove pred njima. Postoji pet rezultata koje bih volio da vidjeti iz ove rasprave. Moramo imati sporazum o tome na koji način zemlje mogu ispuniti svoje obveze i da shvatimo na što se obvezuju. Moramo imati dogovor o nacrtima, nacrtu elemenata o kojima se pregovara. Moramo također, vjerujem, razmotriti neka od glavnih pitanja o režimu promjena u klimatskim promjenama, financiranju i uzeti obzir izazove što se tiče adaptacije e, tehnologije, odnosno kako se ona u stvarnosti može primijeniti, ne samo u laboratorijima ili učionicama. Dakle, ukoliko bismo to uspjeli, mislim da ćemo značajno napredovati i naravno moramo razmotriti financije, to je temelj jer mnogo tražimo od svijeta i moramo biti sigurni da ćemo e, to moći opravdati. Postoje niz konkretnih područja gdje vjerujemo da bi nacrt rezolucije se mogao malo podesiti. E, Neki ću spomenuti stavak 1 se temelji na prethodnim rezolucijama COP sastanaka, no mislim da ako pogledamo e, globalnu vršnu vrijednost iz 2015. da to e, nije ostvarivo. Čak i vršna vrijednost za 2020. je možda malo previsoka, iako bismo mogli doći do dva stupnja, ali uz veće troškove. Možda bismo se mogli usredotočiti do 2050. na smanjenje od 50%, što bi bilo e, lakše. Stavak drugi, e, što se tiče posvećenja e, smanjenju učinka, trebali bismo zatražiti od svih većih gospodarstava da u prvom kvartalu 2015. daju svoje prijedloge kako ostvariti ciljeve. Stavak peti, moram da, mislim da bismo trebali razgovarati o poštivanju pravila, a ne režima. Dakle, da se dijalog u tom smjeru pokrene. I konačno moramo e, novu terminologiju početi upotrebljavati, tako da bi adaptacija trebala biti riječ u srži novog sporazuma. Dakle, svejedno mislim da značajno napredujemo e, kroz naš rad ostvarenju naših ciljeva za Limu. Hvala. Hvala lijepa. Sasvim sigurno ćemo u svjetlu tih komentara primiti čitav niz amandmana iz kluba ECR. Za liberale riječ ima kolega Herbrandi. Zahvaljujem predsjedatelju u sportu. Postoji nešto što nazivamo forma. Jedna na opipljiva stvar koja nije ni fizičko ni mentalno stanje, već kombinacija nekolicine stvari. I ponekad imate osjećaj da neki sportaš, sportašica jest u formi, ali svejedno rezultat je loš. U politici imamo nešto slično, to nazivamo zamah. 2009. putem prema Kopenhagenu mislili smo da postoji dostatan zamah da konačno dođemo do međunarodnog porazuma o borbi protiv klimatskih promjena, no došlo je do velikog razočaranja. Neki od nas su bili ondje prisutni, e, drugi su možda to pratili od negdje drugdje, a od tada nismo zapravo vidjeli više da se stvara zamah u borbi protiv klimatskih promjena. Ovaj puta, putem prema Parizu, a najkraći put do Hondije preko Lime za čudo. Imam osjećaj da ovaj zamah se pomalo vraća, da sve više raste. I to je iz nekolicine razloga. Jedan je negativan. Osjećamo da je sve veća e, žurba, hitnost. Prije dva tjedna smo dobili izvješće e, meteorološka organizacija iz Ženeve e, koja je rekla da je koncentracija CO2 da nikada nije bila viša nego danas. Također smo čitali izvješća iz SAD-a, iz drugih dijelova svijeta gdje se spominju katastrofe e, klimatske koje su izravno povezane s klimatskim promjenama. Dakle, to je jedan od razloga. Postoji jedna žurba koja je sve veća. A s druge strane vidimo privatni sektor koji se polako pokreće. E, čak i više nego što je bio slučaj prije Kopenhagena. Poduzeća sve više ulažu čistu tehnologiju u zemljama poput Kine. E, postoji ogromno tržište čiste tehnologije koje još više raste i vidimo smanjenje investicija u fosilna goriva američka sveučilišta koja e, povlače svoje investicije u naftu, ugljen. Također obavijest ovaj tjedan iz obitelji Rockefeller koja povlači 50 milijardi dolara investicija u fosilna goriva. Dakle, to je još jedan znak zamaha koji se stvara. A treći je da sve više izvješća dolaze koja govore o tome da borba protiv klimatskih promjena i ciljenje ka niskougličnom gospodarstvu nema nužno negativan učinak na konkurentnost vaših industrija, već suprotno tome čak osnažuje konkurentnost industrije. Dakle, postoji doista zamah koji raste i vjerujem da e, summit e, kojim je predvodio Ban Ki-moon bio ohrabrujuć. Čuo sam takve priče ne samo od slavnih američkih glumaca, već nas i od onih koji se ne moraju pretvarati, e, već su i sami sudionici, predsjednik Obama primjerice i drugi. Vidjeli smo i da Kina i SAD e, jedni drugima izlaze u susret kako bi se zajednički borili protiv klimatskih promjena i svakako bismo kao Europska unija morali biti oprezni da ne zaostanemo. Iz tog razloga iskreno se nadam da će Europsko vijeće, da se Europsko vijeće neće pretvarati 24.10. već da će donijeti odluku o vrlo snažnom energetskom klimatskom paketu za budućnost Europe. Dakle, Lima je tek jedan korak prema Parizu i nadam se da ćemo moći upotrebiti svoj utjecaj e, kako bismo potaknuli dalje ove ovaj zamah i kako bismo došli do odluka do kojih moramo doći u Parizu sljedeće godine. Hvala. Grazie. Hvala lijepa. Da te ću sada riječ gospođi Rodriguez Rubio u ime GUE. Dobro večer, hvala vam. E, mi se već dugo poznajemo, da e, raspravljali smo o prethodnim samitima i osobno govoreći E, ovo je e, prvi puta da sam ja na ovaj način javni predstavnik, da sada sam na drugi način e, pratila samite iz socijalističkog pokreta i pratila sam ono što se događalo i nova sam, no brzo hvatam korak i zahvalila bih vam na jutrošnjoj raspravi o sustavu trgovine emisijama. Dakle, jutro sam osjetila eh, jednu nervozu eh, lobista eh, i uticaj koji ovo stvara na radna mjesta, na zdravstvo. tisuće ljudi su prosvjedovale na ulicama New Yorka u najvećim prosvjedima protiv klimatskih promjena u SAD-u do sada. Dakle, pokušavaju iznjedriti jednu deklaraciju e, i neke od njihovih tvrdnji su primjerice da nakon e, sastanaka dosadašnjih većina država, uključujući Europsku uniju, e, nisu aktivne, već zapravo samo brane interese industrije i tvrde da je tako nešto kompatibilno s ljudskim pravima. Dakle, rezolucije sadrže mnogo lijepih riječi, ali ne previše posvećenosti i ne spominji se previše sustav trgovine emisijama. Será paralela a la cumbre de la ONU y algunas de sus propuestas son una Dakle, mnogo se toga radi usporedo sa samitom u UN-u i ljudi traže e, demokratske sudjelovanje u sporazumima na temelju e, zajedničke suodgovornosti odgovornosti. Dakle, želi se zabraniti eksploatacija frekinga, želi se preći na obnovljive energetske izvore. I također se sve više govori o poljoprivredi i neovisnosti u hrani. I to bi trebalo sve uzeti u obzir, a ne može se više spekulirati sa industrijom i povećavati energetske račune za potrošnju energije. Temeljem jutrošnje e, rasprave čini se da e, ne postoji čvrsta znanstvena osnova za sada i mene zanima e, što će se učiniti protiv emisija ukoliko se ne suprostavimo državama koje su najveći e, zagađivači. Hvala kolega Hvala kolega Heikaut u ime zelenih. Hvala vam predsjedatelju. E, drago mi je čuti od mojih kolega koliko su zainteresirani za jedan globalni sporazum kad kada je teško ne biti ciničan nakon tolikih lijepih priča, ali dobro, povjerovat ću svim obje, obećanjima i e, ovakvim stavovima reći borimo se za jedan globalni sporazum, ali stvarno se onda borimo za njega. Jer zanimljivo je vidjeti 2009. smo imali Kopenhagen i sjećam se da smo imali na plenarnoj sjednici u Strasburu ključne rasprave 2009. E, čini se da je to bilo daleko Dakle, imali smo sve premijere koji su odlazili u Kopenhagen i govorili da je klimatska promjena prva točka na njihovom dnevnom redu, da moramo djelovati. Slušali smo mnogo takvog jezika političara i ljudi koji su i danas ovdje, a nakon što je to doživjela neuspjeh, e, nestala je pažnja o tome. I nismo tada više toliko govorili o klimi, a osobito ne e, u ključnim trenucima na plenarnoj, već najčešće e, ponedjeljak na večer, oko deset na večer. Što vam pokazuje nešto stanje. Čini se kao da više nije bilo klimatskih promjena. I bilo je pomalo čudno slušati premijera kako govore o najvećem izazovu, a četiri godine kasnije se pretvaraju kao da više ne postoje klimatske promjene. A kao da obnovljivi oblici energije se također ne e, povećava. Jer ukoliko postoji jedan energetski izvor e, koji raste, e, to su obnovljivi izvori energije. To je 5% godišnje u Europi. I čini se kao da ono ne postaje sve jeftinije. Jer ako doista pogledamo razvoj do kojeg je došlo, čudno je da pet godina nakon Kopenhagena ponovno raspravljamo kako je super da opet dolazi do zamaha. Doista ponekad imam osjećaj da neki političari čak i ove prostorije bi trebali se pogledati u zrcalo i vidjeti da li su uvijek dosljedni ili možda samo čitaju svoje govore. A i kada donesu političke odluke, ako ih doista i odrade, to bi bilo mnogo bolje, a i dovelo bi do većeg povjerenja političarima, jer ako istovremeno gledamo zbog čega ljudi ne vjeruju politici, možda bismo trebali e, razmišljati malo više o svojoj vlastite dosljednosti. E, kako bilo, e, nije da ćemo samo zadovoljno svi raditi e, za ciljeve u Peru i Parizu. Imali smo mnogo maršava ovih dana, ja sam sudjelovao na jednom u Amsterdamu i vidjeli smo da ljudi na terenu doista žele promjenu i da rade na tome. I tražili su e, političku elitu da sada doista djeluje i da, e, doista da se doista aktivira. A, mislim da kao političari moramo na to reagirati, inače i svi govori koje smo danas čuli doista e, neće mnogo značiti. Veliko pitanje za Limu je vjerodostojnost, pouzdanost Europe. I tu bih doista Europsku komisiju želio pitati. E, od njih dolaze krat, krasni letci koji se dijela u New Yorku i koji pričaju o tome što Europa radi i dijela se u New Yorku, no možda samo da pogledaju kakva situacije situacija u zemljama u razvoju. Čuli smo Baroza jučer o tome kako mi predvodimo i kako smanjujemo 80-90% postotak jer ako pogledamo predloge, do 2030. E, ne ciljamo na minus 95, već na minus 90. Dakle, molim vas, e, te budalaštine 95% izostavite, izbrišite to iz Barozovog govora i recite mu da će mu možda najjednostavnije biti da samo zapamti jedan broj, minus 80 i tada će možda i komisija biti vjerodostojnije. No, ovo se tiče i nas, jer reforma sustava trgovine emisijama je jedna od najvažnijih stvari. I danas mi je vrlo drago što mogu zaključiti da u ovom domu postoji velika većina koja radi na reformi koja će dovesti do cijene ugljika od 30 eura po toni. Jer e, ukoliko smo se na to odlučili i radimo na tome dobijemo taj e, iznos. Ali onda očekujem da ćete i odraditi ovaj posao na reformi sustava trgovine, a ne samo da ćete nove isprike i nove fraze nam dati koje dobivate od industrije. I zadnja stvar, financiranje. E, mi Obećujemo već gotovo deset godina da ćemo do 2020. stotinu milijardi dolara isporučiti kao razvijene zemlje, no svake godine ne ispunjavamo taj cilj. Dakle, kako će zemlje u razvoju dobiti osjećaj da će razvijene zemlje ispuniti to do 2020. godine tih 100 milijardi dolara, jer ako to ne učinimo, zemlje u razvoju će s pravom reći ne vjerujemo europljanima, oni samo mnogo pričaju, e, dižu buku, no na kraju krajeva e, ne ispunjavaju svoje obećanja i Pariz će biti još jedan neuspjeh nakon Kopenhagena. Imamo dovoljno vremena, možemo nešto promijeniti, ali primimo se toga ili prestanimo samo pričati. Grazie. Hvala lijepa. A sada u ime kluba e, zastupnika FDD kolega Mazuronis. Poštovani kolege, u Limi, kapitalu, e, glavnom gradu Perua, e, održat će se 20. konferencija stranaka e, potpisnica. Dakle, ovo je zapravo posljednja točka, posljednje sastajalište prije sastanka u Parizu. I na toj bi konferenciji se trebalo ocrtati ključne karakteristike globalnog sporazuma za borbu protiv klimatskih promjena. Dakle, ova bi konferencija stranaka također trebala sastaviti nacrt teksta sporazuma. Poštovani kolebe, nadam se da se sjećate 19. konferencije stranaka u Varšavi. E, sudjelovao sam ja na toj konferenciji kao predstavnik e, tadašnje e, zemlje predsjedateljice, dakle Litve. I ako pogledamo unatrag na one nade i rezultate koji su postignuti na konferenciji, e, odmah nam postaje jasno da sastanak u Limi neće nimalo biti jednostavan. Naime, zemlje na toj konferenciji trebale bi proizvesti konkretne rezultate koji se odnose na smanjenje stakleničkih plinova, emisija CO2 i da bi te obveze trebale biti usvojene na e, sastanku stranaka u Parizu, 21. E, kopu e, u Parizu. I tu treba naravno podcrtati da samo napori koje će uložiti Europa nisu dovoljni. Naime, postoji rizik da nakon 2020. možemo otići dalje od sigurne granice u klimatskim promjenama. Znači svi trebamo odraditi svoju domaću zadaću. Potreban nam je vrlo detaljan plan akcije sa vrlo konkretnim aktivnostima za svaku zemlju kako bismo zatvorili sve ove praznine i nesuglasnosti i neusuklađenosti. Treba nam globalni plan i to ne samo za Europsku uniju, već i za sve zemlje diljem svijeta. Naime, sve zemlje svijeta moraju shvatiti da moramo E, zatvoriti ovaj jaz koji trenutno postoji između znanstvenih istraživanja i zaključaka takvih istraživanja i stvarne situacije. Naime, preuzmete obveze za smanjenje e, emisija stakleničkih plinova do 2020. i stvarnosti su u golemom sukobu. I sadašnji trendovi nisu dovoljni da bi se postigao onaj cilj od dva stupnja Znači, moramo na neki način e, potaknuti i druge zemlje, financijske institucije, privatne institucije da se pronađe e, zajednička, zajednička e, strategija i zajednički rezultati će tek onda moći biti postignuti. Zahvaljujem, gospođa Šujica evo željela sam se uključiti u ovu raspravu jer drago mi je da na ovom, našem odboru već nekoliko puta i u prošlom sazivu i sada raspravljamo o klimatskim promjenama. naravno da podržavam ovu rezoluciju jer ona zaista ima ambiciozni program. naravno najvažnije od svega je da smanjujemo emisiju stakleničkih plinova za fifty do. two thousand and fifty godine i nije baš e, ugodno za da ćemo tek tada doći na onu razinu iz 1990. godine. Međutim, činjenica je da smo se obvezali da će se globalno zatopljenje svesti na 2%, na dva stupnja, pardon. Dakle, sve strane trebaju biti multilateralno angažirane da bi se smanjilo sve ono što je do sada obećano do. 2020. godine a sve sukladno sporazumu iz kopenhagena. moram reći da sam slučajno se zatekla u kopenhagenu na ovoj konferenciji a tada u ime vijeća europe u ime kongresa lokalnih i regionalnih vlasti i zaista je razočaravajuće da se ništa iz tog sporazuma tadašnjeg tog summita nije provelo. nadam se od pariza puno više očekujem i zato pozdravljam dakle i e, new samit summit jučerašnji naravno pariz zatim limu i e, vjerujem da ćemo. 2015. u parizu zaista postići ove ciljeve o kojima govorimo kako ne bi sve ostalo na jednoj jakoj retorici a zapravo na slaboj implementaciji. na nama je na državama članicama da zaista nastave sa svim aktivnostima da iznosi financijski koje države članice daju zaista budu e, jasne podržavam e, da imamo jaki nadzor izvješćivanje i naravno verifikaciju jer je to jedini način da zapravo e, na neki način imamo dvostruku kontrolu smatram to možda najvažnijim u ovom cijelom paketu i u ovoj rezoluciji. Znači, a također želim spomenuti i cijenu ugljika oko koje smo više puta ovdje čuli. Koliko vidim imamo konsenzus, e, samo nečija retorika malo jednostavnija, nečija malo žešća. U svakom slučaju dakle oko cijene ugljika se definitivno moramo dogovoriti globalni igrači koji su ovdje spomenuti njihova uloga je ključna kad govorimo o sjedinjenim američkim državama i kini i ja vjerujem da nakon jučerašnjeg samita u new yorku da ćemo uspjeti i s njima postići dogovore a želim spomenuti i zemlje u razvoju koje često e, zapravo su krive a najmanje su doprinijele ovome što se događa u klimatskim promjenama a najviše trpe u današnje vrijeme zbog nedostatka sredstava vidite da imamo konkretno reći ću primjer moje zemlje hrvatske gdje imamo poplave već u trećem navratu a zapravo nema dovoljno financijskih sredstava da se izgrade svi potrebni nasipi itd. ne bih željela sada odvlačiti od teme. u svakom slučaju pozdravljam također e, odredbe koje se odnose na pomorski i zračni promet i nadam se e, da ćemo to polagano svi zajedno provesti u djelo. hvala vam Grazie. Adesso la parola collega... lijepa. Sada riječ ima kolega Peter Lize. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem eh, dakle svima koji su se angažirali u izradi nacrta rezolucije. Eh, dakle, na, eh, već se govorilo o ovom događanju koje je organizirala gospođa i drugi. I jedna stvar jutros je postala jasna koju moramo imati zajednički pred očima. Naime, nije svejedno kada ćemo početi sa zaštitom klime i kako ćemo brzo u to krenuti. Naime, postoje određeni takozvani tipping points, eh, prekretnice u sustavu iako e, predugo pustimo neku stvar da ide svojim putem i ne reduciramo emisije u jednom trenutku, doći ćemo do e, točke bez povratka, e, uništenja bez povratka. Na jedan primjer u zoni prelaska na, u arktički pojas iz Europe, a posebice u Rusiji, E, postoje goleme količine metana koje su u permafrostu zaključene, znači u permafrost sloju i one se zapravo ne otapaju i metan se ne ispušta. Međutim, ako se taj led otopi, permafrost sloj otopi, e, taj će metan se osloboditi i možemo se mi raditi što god hoćemo i smanjivati e, ugljični dioksid, međutim taj proces više nikada nećemo moći zaustaviti. To je jedan konkretni primjer e, za ono što se inače abstraktno govori. Znači u jednom trenutku je prekasno i onda e, šta ako ćemo za sto godina imati pravu tehnologiju i sve ćemo onda to popraviti što smo sad napravili. Ne, to neće ići tako. Postoji niz e, primjera takvih prekretnica, odnosno trenutaka bez povratka kada se onda pokreću procesi koji se više ne mogu vratiti, znači put bez povratka i stoga doista ovo je hitno pitanje i stoga moramo zajedno učiniti sve što možemo kako bismo e, postigli i održali međunarodni sporazum. Taj međunarodni sporazum naravno neće biti savršen. Naime, kad bi ga svako od nas sam mogao napisati, bio bi izgleda vjerojatno drugačiji nego kad se sve države na svijetu moraju dogovoriti oko nečega. Znači moramo biti pragmatični i ne možemo, ne možemo ići sa takvim e, zahtjevima koje znamo da neće proći. Iako nam e, znanost jasno kaže e, ovo ili ono, međutim postoji niz nužnih procesa. A važno je naime da se svi uključimo. I već sam jutros rekao nešto u ulozi industrije, Drago mi je što smo e, dobili ovo glasovanje o ispuštanju e, ugljika, međutim želim apelirati na industriju da nam pomogne jer ne može industrija tu raditi svoju e, politiku dok se naravno i kemijska industrija je razgranata po cijelom svijetu i svi su oni povezani. Kemijska industrija u Europi ima i tvornice u Americi oni bi trebali reći Obama je nešto dobro predložio, pod, poduprimo to, a ne e, ovo ćemo suzbijati ovdje, ono ćemo suzbijati ondje, a e, nama je potreban jedan globalni sporazum koji će sve riječiti. A s druge strane treba se e, treba reći reći upozorenja zelenima i E, udrugama civilnog društva. Njihova uloga nije samo govoriti Europa mora više činiti, mora više činiti, nego nama su potrebna globalna rješenja. Stoga pozdravljam uključenje E, organizacija civilnog društva kod kojih neke dobro poznajem i uključenje civilnog društva u Kini na primjer i da se stanovništvo jednostavno osvijesti oko tih procesa i da se kaže e, treba nešto činiti. ne može se samo govoriti Europa treba činiti više, ali mi ne možemo sami sve učiniti. možemo biti samo dijelić e, rješenja ako sve to zajedno dobro postavimo. A civilno društvo naravno je nešto što se tiče svih nas Civilno društvo treba preuzeti sada ovdje loptu u svoje rupe, ruke i e, mislim također da e, to smo vidjeli za vikend i ako se ne samo političari, civilno društvo i organizacije civilnog društva nego i cijelo društvo i e, umjetnici i cijelo društvo se uključi kao što se čini posljednjih godina onda ćemo svi moći dati svoj zajednički doprinos. Na kraju, naravno, zračni i pomorski promet to smo već spomenuli, to je rekao predsjedatelj, ali evo da konkretiziram. Dakle, ja vjerujem da odgovorni za klimatske promjene koji će se sastati u Limi moraju poslati e, jasnu e, e, poruku ICAO i e, međunarodnim organizacijama za pomorski promet. Naime, ove dvije organizacije su preuzele e, obvezu E, rješavati probleme klimatskih promjena u zračnom i pomorskom prometu. I tu se puno govorilo. Međutim, tu ima naročito puno kočnica, još više kočnica, odnosno, e, nego kod drugih procesa, znači kod IKAVA i e, mo imamo više još kočnica nego kod ovih ostalih procesa u Limi i zato treba jasno poslati poruku iz Lime i iz Pariza da ako se taj problem e, ne riješi, onda ćemo mi vama oduzeti to odgovornost za rješavanje tog problema i riješiti ga na drugi način, jer na drugi način to očigledno neće ići. Znači ja bih zato htio formulirati amandman da se ne samo apelira na te organizacije, nego da se kaže evo ovo su rokovi ili ćete do tada to riješiti ili će onaj koji je to delegirao vama oduzeti tu delegaciju i riješiti to na drugačiji način, a vi onda nećete imati riječ o tome. Zahvaljujem. Hvala, a sada riječ ima podpredsjednik Dakle, predsjedniče, dragi kolege, čuli smo postoji čitav niz sastanaka na vrhu o klimatskim promjenama i u kojima se govori o opasnostima za klimatske promjene na naš e, planet i e, svima je žao da se mnogo toga ne čuje glasnije. Ja sam sa Joom Linenom bio u Kopenhagenu i e, bila je tu delegacija odbora Envi Europskog parlamenta. Krajem 2009. godine inzistiralo se ne samo da je došlo do razočaranja, već do e, pravog neuspjeha među onima koji su gotovo ostvarili pobjedu. Činilo se da će se sklopiti sporazum, ali na kraju sve se vratilo unatrag. I svi sastanci na vrhu koji su se održali od kraja 2009. godine do danas svaki puta su bili razočaravajući i to čak svaki više od prethodnog. Ovaj e, sastanak na vrhu u Njujorku koji je priprema za Limu i Pariz nije u tom smislu bio izuzetak. Ipak situacija je drugačija i usudio bih se izraziti klima se promijenila. Naime, u nekih desetak zemalja na svijetu došlo je do mobilizacije građana u e, različitim e, gradovima svijeta. 400 tisuća ljudi u Njujorku, zanimljivo. I e, istovremeno došlo je do osvješćivanja u gospodarstvu. Neki ekonomisti, primjerice Nikola Stern, koji tvrdi da zahvaljujući preusmjeravanju e, tehnologija da neće e, biti zapravo protivnici gospodarskog rasta. I e, Međunarodni monetarni fond kaže da borba protiv klimatskih promjena ne samo da nije loša za gospodarstvo, nego upravo suprotno potiče izume, a to je pozitivno za tvrtke. U Japanu velika tvrtka koja se bavi e, proizvodnjom papira isto tako izjasnila se o e, sjeći šuma u Brazilu. Na svim tim e, prosvjedima u različitim gradovima u svijetu prošlog vikenda o tome se govorilo. Evo, tehnologija je sada sve bolja, fotovoltaička energija, mnoge skladištenje podataka u pametnim mrežama. Jedino što nedostaje jest međunarodni sporazum koji će dati takve okvire u globalnoj ekonomiji kako bi se ustvarile uštede e, koje će imati dobrobit na dugi rok, a ne sve biti usmjereno na kratkoročno ostvarivanje profita. Evo, jutro sam čuo kada smo raspravljali o e, situaciji vezanom sa istjecanjem ugljika. Puno sam toga čuo jutros, možda samo riječi, ali baš kao i u ljubavi jedino se dijelima to dokazuje. Hvala vam i hvala vam na ovom zgodnom zaključku. E, riječ sada ima kolega Bakson u ime ne, e, e, neovisnih ja sam bila deset, bio deset mjeseci u Europskom parlamentu zastupnik, bio sam zamjenik u odboru Envi. Pripremali smo se tada za sastanak na vrhu u Čini mi se da je vrijeme stalo. Ponovno čujem apsolutno iste stvari. Čujem da Europska unija i Europski parlament da će oni odrediti ambiciozne ciljeve E, to je jako dobro, moramo dati primjer. A e, ja sam tu među zelenima koji govore još ambicioznijim ciljevima i čini se da ih svi podržavaju. Bilo je to tako baš i prije Kopenhagena, koji je ovdje zajednički nazivnik. E, prošlog puta SAD i Kina nisu htjeli sudjelovati. U Njujorku je Al Gore i došlo je do rasprava, odnosno susreta između SAD-a i Kine. Možda bi se njima trebalo dati druga medalja jer su i jedni i drugi zapravo loši jer oni moraju nositi nositi tu odgovornost. Naime, nema smisla da samo Europska unija mete pred svojim vratima. Radi se o problemu koji je u cijelom svijetu. Europa je odgovorna za 13% emisija. Da, moramo sve što možemo učiniti u našem društvu. Međutim, Europska unija s 500 milijuna ljudi, e, e, šefovi država i vlada iz Europske unije, imaju li oni zaista dovoljnu političku težinu, imali tamo dovoljno lobista. Što je s Europskim parlamentom i zemljama članicama Europske unije? Potrebno je da svi oni u tome sudjeluju i sve ih treba pozvati na odgovornost. U protivnom nećemo ostvariti rezultat kojem smo se nadali. Želimo nešto obvezujuće, nešto što se može nadgledati, provoditi i da se ljude povuče, e, pozove na odgovornost ako ne rade ono što bi trebali. I oni koji najviše, one čišćuju moraju najviše platiti. jedini put naprijed. Hvala. A sada riječ ima potpredsjednik Javor. Hvala predsjedavajući, dragi kolege. Jutros kao i danas poslije podne puno smo govorili o važnosti cjelokupne borbe protiv klimatskih promjena i što sve još moramo učiniti. Mogli bismo razgovarati o čitavom nizu toga, o zelenoj E, ekonomiji, o zelenom društvu i svim dobrobitima za naše gospodarstvo. Mogli bismo govoriti o tome kako bi se trebalo restrukturirati društva kako bismo imali e, jednu održiviju energetsku politiku koja je bila dobra za naše društvo. Ali htio bih govoriti samo jednoj stvari E, nadovezat ću se na komentare gospodina Lizea. On apsolutno ima pravo. On je govorio o tom trenutku bez povratka. Postoji naime situacije u svjetskom sustavu okoliša kada se više ne može vratiti unatrag. Situacija se radikalno mijenja i govorilo se možda u budućnosti, to je negdje na odboru i tako, na obzoru sada. Nažalost, dragi zastupnici, imam za vas loše vijesti. Ti trenuci bez povratka su zapravo vrlo blizu Govorimo o metanu, govori gospodin eh, Lize, o permafrostu. Mnogo je toga uskladišteno u permafrostu i to bi se mogla taj sloj raspasti i postati propusan. Već ove godine neki znanstvenici u člancima pišu da se možda to upravo događa sada. Prema tome, došli smo do tog trenutka bez povratka i moramo se time baviti jer je to nešto što se mora rješavati odmah. Za 30 godina e, buduće generacije neće se okrenuti nama i pitati nas koje su vam bile pragmatične ideje u ono vrijeme, jeste li našli razumni kompromis, jeste li govorili o Kini, u sad o njihovoj odgovornosti, jeste li to naglasili, hoće li vas to pitati? Ne. Pitat će, jeste li učinili sve što ste mogli kako biste zajamčili dostojanstven i prihvatljiv način života za sve. Tu leži naša odgovornost. Europska unija ne može se sama boriti niti pobijediti u toj bitci. Vidimo da smo mi najaktivnija regija. Europska je unija glavni dionik na tom planu na međunarodnoj sceni. Mi smo oni koji smo napravili najviše, koji radimo najviše i zaista možemo biti učinkoviti. Možemo omogućiti i međunarodnoj zajednici da svatko radi ono što mora. Ne smije nam nedostajati hrabrosti, ne smijemo se pristati na kompromise koji nisu ambiciozni. Jer ako mi ne napravimo ovo, neće to napraviti nitko drugi, nitko se neće tako hrabro boriti kao mi. Naš zadatak kao Europske unije i kao Europske unije jest da budemo hrabri, a uloga odbora Envi upravo je ta da Europski parlament i Europska unija odrade posao koji moraju odraditi. To je naš zadatak. Vjerujte mi, naši će vas unuci i praunuci pitati jesmo li to napravili. A hvala, sada zahvaljujem gospodinu Javru, sada kolegica Gardini ima riječ. Hvala predsjedniče. Pratim ovu temu od 2008. godine kada sam postala zastupnica u ovom parlamentu. Dakle, pratim to od sada već e, tako značajne e, konferencije u Kopenhagenu. Mislim da sam i ja prošla kroz tu kolektivnu traumu, nazovimo to tako. Radilo se o konferenciji ko, za koju se smatrao da će konačno riješiti problem. Tako što su mediji sudjelovali u tom događaju. Očekivanja su bila ogromna, a na kraju sve se skupa srušilo i rezultat je bio onaj koji nam je svima poznat. Moram reći, bila sam tada nova u tome i moram biti da sam bila zadivljena svim tim očekivanjima. Nekoliko mjeseci ranije susrela sam se u SAD-u sa svim senatorima e, e, i među demokratima. E, republikanci se nisu s nama htjeli susresti jer čim bi čuli riječ klimatske promjene i protokol iz Kiota razbježali bi se. U svakom slučaju SAD nikada ne bi bio mogao potpisati taj sporazum i u potpunosti je SAD isključio da Obama potpiše taj sporazum budući da na ne postoji američki pravni temelj da se to potpiše. Kod njih su ta pitanja vezana za ustav. Dakle, za mene je bilo e, zanimljivo vidjeti razliku između stvarne stvarnosti i stvarnosti o kojoj se, koju se prepričavalo. U Europi smo si mi sami evropljani prepričavali jednu lijepu bajku. Nakon toga došlo je do krize. Kriza je, mislim, među raznim dramatičnim efektima koje je imala, stvorila također i e, sučeljavanje sa stvarnošću. Europa je postala konkretnija i više nije mislila da bi se predvodilo da se mora biti kilometrima ispred svih drugih. Jer ako nitko ne može slijediti, onda netko više nije čelnik, već je samotnjak. I meni se čini da smo ovdje ostvarili mogućnost da se dođe do sporazuma. Jer ako ne uspijemo doći do jednog sporazuma, to sve skupa nema smisla jer rezultati ako se svi ne slažu i ne stoje iza njih mogu biti tek maleni. Mislim da će sastanci u Limi i Parizu biti mjesta gdje će moći doći do globalnog sporazuma. Umjesto da mi govorimo da moramo biti hrabri, napredovati i tako dalje, mislim da jesmo ti koji smo sada zapravo postali neke vrsta predvodnice. A mi smo sada postali zapravo svojevrsna manjina. Možda se misli da smo mi E, zapravo neki manjinski partneri, može se misliti da smo ovakvi, onakvi, suludi i tako dalje. No, problem je u tome da ako 90% naših partnera ne radi ono što treba, onda iz toga neće puno se toga izroditi. Svi mi želimo da se postigne globalni sporazum i svi smo uvjereni da je to jedini način da se rješava problem. U protivnom neće ga se moći rješavati ali mislim da sada, danas, ipak postoje uvjeti koji nisu postojali raniji da dođe do uspjeha i da se konkretizira taj globalni sporazum o kojem se već toliko godina govori. Hvala Elizabeti. A sada riječ ima kolega Lovrin. Kolegica Lovrin. Hvala Htjela bih se zahvaliti kolegama koji su bili danas na događanju koje sam organizirala zajedno sa John Loynom i Peterom Lizeo i kojeg smo danas u više navrata spomenuli. Dopustila te mi da obavijestim kolege što smo predstavili na našem događanju. Četiri vodeća znanstvenika o E, polarnom krugu i o oceanima obavijestili su nam o najnovijim saznanjima o klimatskim promjenama i utjecaju klimatskih promjena na oceane. Kolega je govorio o trenucima bez povratka. Već smo u nekim slučajevima do njih došli vezanih za oceane. Dvije znanstvene studije su o tome govorile na sveučilištu u Washingtonu i na, u Kaliforniji e, su znanstvenici objavili članke u svibnju ove godine govoreći o tome kako se ledeni pokrov na Antarktiku smanjio. I obje su skupine znanstvenika došli do rezultata, do zaključka da je topljenje ledenog pokrova na Antarktiku sada irreverzibilni proces, te da će more, razina mora narasti za 4 metra. Možda se do toga e, neće doći do kraja ovog stoljeća. Vidjet ćemo kojom brzinom će to ići, ali ta brzina će ovisiti i o političkim odlukama. Možda bismo mogli usporiti e, taj e, rast razine mora od 4 metra, ali ga možda možemo usporiti. Ista stvar mogla bi se dogoditi na nekim drugim ledenjacima. Ako bi se otopio cijeli ledeni pokrov Antarktika, razina mora narasla bi za 55 metara. Mi, dakle, imamo budućnost u našim rukama i moramo spriječiti da se to dogodi budućim generacijama. E, što se tiče acidifikacije, to je nešto što je također vrlo, vrlo e, zabrinjavajuće. Vidimo da se kiselost oceana povećava. To je izuzetno zabrinjavajuće. Znamo koliko ima morskih stvorenja koji imaju kalci e, u e, svojim oklopima. Na nekim smo slikama vidjeli zooplanktone i ako se smanji kiselost, dakle bude li pH manji, e, vidjelo se što se predviđa u smislu kiselosti za 2050. godinu. Ta mala stvorenja predstavljaju ipak mnoge temeljne e, prehrambenog lanca u moru one se neće uopće više moći razvijati, a može se samo zamisliti kakve to posljedice može imati. Uključujući i za akvakulturu u SAD-u je slična stvar vidjela među proizvođačima, odnosno uzgajivačima kamenica, e, i problema koji su oni imali zbog povećanja kiselosti. Htjela bih samo reći da kada govorimo o trošku tranzicije, moramo to uvijek uspoređivati i sa troškovima koji se mogu stvoriti u budućnosti. Recimo vezano za poplave. Ovoga ljeta imali smo poplave bez presedana. U Švedskoj na zapadnoj obali došlo je zaista do poplava bez presedana koje jednostavno nikad nismo vidjeli. Imali smo isto tako i ogroman šumski požar kakvog nismo nikada imali u suvremenoj povijesti Švedske, a to podrazumijeva i ekonomske troškove. To sve stvara mnoge poteškoće za industriju tranzicije na seminaru koje smo imali bilo vrlo zanimljivo. Predsjednik Eurokola je bio tamo. Ja sam ga pitala što vi radite, da li u vaše planove i strategije za budućnost e, uvrštavate i to da ćete prestati kopati ugljen kako bi se ostvario cilj e, da se ne dođe do zatopljenja većeg od dva stupnja, a on je rekao da oni ne predviđaju da prestanu kopati ugljen. Prema tome moramo zaista raditi na pravim angažmanima, planovima i ponekada se zaista treba izlasati i zabrana kako bi se industrija pokrenula. Ova generacija političara mora na sebe preuzeti upravo ovu vrstu odgovornosti i mora omogućiti da obnovljiva energija postoje profitabilna uspoređujući s fosilnim gorivima. Emisije CO2 sada koštaju 5 eura po toni. To se neće moći ostvariti ako se ostane na toj eh, razini. Europska unija mora imati vrlo ambiciozne obvezujuće ciljeve za energetsku učinkovitost. Nadam se da će nadležni biti e, na razini očekivanja. Hvala lijepa. A sada Kolega Grizi je posljednji u ovoj seriji govornika. Hvala. Dakle, ispravno je rečeno da smo bili pretjerano optimistični što se tiče Kopenhagena. Naš optimizam je bio pretjeran i često se događa da ako su nam očekivanja e, previsoka, da se teško razočaramo. Na mnogo toga ukazivalo na to da Kopenhagen neće završiti uspjehom. Čak i u bilateralnim pregovorima poljski zastupnik parlamenta e, i predsjednik jednog odbora dolazio sam do informacija koje su ukazivale da ovaj summit neće biti e, uspješan. E, bez doprinosa najvećih zagađivača jednostavno ne možemo postići e, sporazume kojem, kojem težimo. No, postoji optimistični signali što se tiče dogovora sa industrijom E, što se tiče na iskorištavanju najboljih raspoloživih tehnologija za smanjenje emisija. I mislim da ta mogućnost nije u potpunosti iskorištena od strane onih najintenzivnijih industrija. No, da smo to uspjeli, postigli bismo mnogo veći napretak tijekom proteklih pet godina. I to korak po korak. Mogli smo postići napredak E, temeljem najboljih raspoloživih tehnologija. E, relevantni sastanci održani su u Varšavi, u Češkoj, e, uz sudjelovanje svih zainteresiranih država članica i svih dionika aktivnih u metaloškoj industriji, cementnoj industriji i tako dalje. Moje očekivanja što se tiče sljedećeg samita su umjerenija, no reći ću da je ovaj put e, potpuno nužno doći do globalnog sporazuma. Radimo pod pritiskom koji će ubrzati naš napredak i možda pod ovim vremenskim pritiskom nećemo savršeno e, rješenja donijeti, ali tu stvarnost jednostavno moramo prihvatiti. I još jedna stvar možda imamo najbolje namjere, no njih je mogu, naši partneri mogu protumačiti na druge načine. Daću vam jedan primjer. E, sporazum o smanjenju emisija u zrakoplovstvu. Situacija je sljedeća. Neki, neke zrakoplovne kompanije e, nemaju e, dopuštenja za let iznad Sibira, dok druge imaju druge koje su dakle, van Europe. E, na taj način one postaju konkurentnije. I to e, na štetu e, prometnih kapaciteta europskih operatera koji sa svoje strane dakle, se pridržavaju postojećih pravila. I ako uzmemo jednu povijesnu perspektivu, Europska unija, odnosno industrija Europske unije je tome doprinjela. Naime, naša industrija dijelom dislocirana van Europe zbog jeftinije radne snage, zbog e, manje stritnih e, zahtjeva veznih uz proizvodnju. E, zatim prije dvije godine tekstilna industrija jedan proizvodni pogon u Bangladešu se urušio i preko 2000 ljudi je poginulo. I zapravo ako pogledamo detalje vidjet ćemo da su ti radnici radili za europske, europska poduzeća i robom opskrbljivali e, naša poduzeća, uključujući Poljsku. E, dakle, tu postoji društvena odgovornost poduzeća. Nažalost, mnoga poduzeća ne pridržavaju se postojećih standarda. Posljedica toga je da e, lokalno stanovništvo pati, klima pati, okoliš pati, no mi to jednostavno iskorištavamo na određeni način. Dakle, ovo je možda pomalo gorak zaključak, ali potrebno ga reći danas tijekom ove rasprave. I još ću samo reći da postoji velik broj faktora e, tijekom ovakvih e, multilateralnih pregovora. Dakle, to je potrebno uzeti primiti na znanje ukoliko želimo postići e, željene ciljeve u borbi protiv klimatskih promjena. Kad kada je čak situacija paradoksalna industrija koja proizvodi opremu za obnovljivu energiju u Kini je u porastu, govorimo energije vjetra, sunca i taj sektor u Kini cvate. No, ista zemlja zagađuje sve više i više. Tako takvi nesrazmjeri su veliki i postoje razlike ne samo između Europe i ostatka svijeta, već i unutar Europe. Nedavne odluke o smanjenju podrške obnovljivim izvorima energije do toga nije došlo zbog toga što podrška nije potrebna u sektoru obnovljive energije, već zbog toga što e, utječe na cijenu energije. I to energije, i ta energija do koje dolazi iz obnovljivih izvora energije je skuplja i sve države članice si to ne mogu priuštiti. Tako da su neke odlučile djelovati na drugi način e, i na taj način se jednostavno pokušava postići ciljeve koje smo si postavili. Za kraj samo bih spomenuo jedno prilično važno pitanje koje se neprestano pojavljuje u našoj raspravi o Ukrajini. Dakle, susjedne zemlji koja ima vrlo energetski intenzivnu industriju. No ne postoje nikakvi obračuni, nikakvi izračuni u njihovim općinama. Dakle, ne postoje plinska brojila. Jedan od političara e, je rekao ukoliko želimo pomoći Ukrajini, ukoliko im doista želimo pomoći, možda ne bismo trebali tražiti alternativne oblike opskrbe plinom. Možda bi bilo bolje da financiramo nabavku plinskih brojača. Europska unija bi to mogla učiniti i tako bismo mogli dobiti opipljive rezultate i mjerenja koja eh, bi mogla uzrokovati promjenu naših prioriteta. To bi bilo teško provesti, ali time bi za 10 milijardi kubika se smanjila upotreba energije u Ukrajini. Kada pokušavamo snažiti zaštitu klimata, borbu protiv klimatskih promjena može postojati niz različitih rješenja. Ne postoji jedno rješenje za sve i ne radi se samo o ambicioznim ciljevima, već potrebno je uzeti u obzir i neke specifičnosti država članica Europske unije. I to ukoliko Europska unija e, želi biti predvodnik, ali isto i što se tiče naših susjeda i naših partnera van Europe. Hvala frattempo abbiamo altri due interventi, la collega... Hvala. Još se javila kolegica Biznjevska. Zahvaljujem. Ukoliko ne dođemo do globalnog sporazuma, nećemo ostvariti nikakav uspjeh u zaštitu e, naše okruženja. Neću ponavljati ono što su već prethodni govornici rekli, nego ću samo ukazati na stavak treći rezolucije. I čini se da se ovdje radi o istoj pogrešci e, koju smo već koju svake godine zapravo ponavljamo. Konkretno, Europska unija naglašava da one zemlje koje su već smanjile svoje emisije trebaju nastaviti s time, ali naravno svjesni smo da moramo zaštititi svoj okoliš. Ta je svijest sve jača, no ne prati e, najrazvijenija je u Europskoj uniji, nije jednaka u svim zemljama, tako da Europska unija ima najbolja pravna rješenja za zaštitu okoliša. A kad bismo uspjeli uvjeriti najveće zagađivače da smanje svoje emisije, e, a oni su odgovorni za sve veći dio globalnih emisija, a Europska unija za svega 10% globalnih emisija, mislim da bismo u jednom procesu pregovora da ne bi trebalo unilateralno se obvezati e, na iste ciljeve. Dakle, mi imamo najrestriktivnije politike za smanjenje emisija e, i to je e, blagoslov za one koji e, ne planiraju oštetiti svoju industriju smanjenjem emisija plinova. Tako da se nadam da će konačan oblik u kojem će biti sročena ova rezolucija uzeti u obzir globalnu konkurenciju, što bi trebao biti glavni kriterij za donošenje odluka. Jedan od prethodnih govornika je govorio o ispuštanju ugljika. E, svakako to je potrebno uzeti u obzir, e, no do toga ne dolazi samo zbog toga do izmještanja emisije ugljika zato što e, je radna snaga jeftinija van Europe ili zbog toga što ondje ne postoje pravila o zaštiti okoliša. Ono što je nama potrebno je zapravo globalni sporazum E, jer inače sve stroži propisi e, će e, naškoditi samo nama. Hvala. Hvala. I sada kolega God za kraj. Dakle, hvala. Evo kao što smo upravo čuli ne postoji jedno jedinstveno rješenje za problematiku klimatskih promjena. U tome se u potpunosti slažem i moramo dobro paziti da budemo e, realistični i da ne ponavljamo samo ono što je već e, rečeno i ono što uvijek govorimo. I unutar same Europske unije trebamo pogledati kako možemo krenuti dalje recimo ako jedan uvijek misli da mora nekoga uvijek poučavati e, zato što recimo poljski kolega na primjer e, vodi svoj dijalog e, jer tu je drugačiji su prioriteti, drugačije pitanja recimo pitanje energetske sigurnosti i tako dalje. I onda zapravo ulazimo u međusobnu diskusiju, a nešto možemo postići samo ako djelujemo zajedno. To smo već vidjeli u zadnje vrijeme u odboru za industriju i za okoliš. Vidimo kako trebaju ići stvari, u kojem smjeru za, u budućoj energetskoj i klimatskoj politici. Ali ako već krećemo u to, ili to učinimo razumno ili se pustimo svega toga. Naime, mislim put između toga je ono što, što je najgora stvar od svega. Jer onda nemamo nikakvu plansku sigurnost, samo nesigurnost i niko neće znači kako će stvar završiti. Znači e, zapravo e, nam e, treba stabilne okvire u kojima ćemo se izraziti i isto tako ova rezolucija mora biti takav okvir. E, vidjeli smo recimo i danas čak kod e, glasovanja, na primjer u nedjelju se kažu najljepše stvari i sve se lijepo govori i ne može se uopće znači riječi da se kaže kako će se ići brže, dalje, bolje, a onda kada dođe do toga da e, treba ravnomjerno rasporediti opterećenje, onda svi odbijaju, ovi demokrati to prihvaćaju, ovima je svega dosta, onima nije svega dosta, ali mi se ne bi smjeli buditi očekivanja koja ne možemo ispuniti. Mislim, trebamo se držati jednog realističnog smjera i trebamo ne čekati da drugi krenu naprijed, nego mi krenuti prvi naprijed. Ja sam duboko u to uvjeren. Mislim, upravo je u Njemačkoj recimo E, pogledajmo kako izgleda moja regija, e, odumiranje recimo brodogradilišta, e, jer na primjer u međunarodnoj konkurenciji sudjelujemo u tržnoj natjecanju sa Južnom Korejom i njihovim dapiškim cijenama. I sva ta radna mjesta su zapravo zamijenjena industrijom obnovljivih energija. sve to u jednoj regiji e, gdje se uvijek govorilo da je to strukturno slaba e, regija e, i to ne zbog toga što smo mi neuspješni nego zato što je međunarodni pritisak prejak. Znači to uvijek treba mi, misliti, treba jačati gospodarski rast, ali spojiti gospodarski rast, rast sa smanjenjem CO2, odnosno odvojiti to sa porastom emisija CO2. Naime, ljudi moraju moći za, e, zaraditi za e, svoje obitelji i to mora biti pravi put, a ne e, zasebni put za svaku zemlju zasebno, nego moramo pronaći zajednički put. Iako se recimo ovo uvijek govori o recimo nuklearnoj energiji ili tako, ako razgovaramo s francuzima o tome odmah se razičemo. Znači trebamo pogledati ono što nas ujedinjuje, što nas drži zajedno i onda krenuti zajedno odgovarajućim smjerom, ali konzekventno onda u zajedničkom smjeru. Hvala svim kolegama na vrlo bogatoj raspravi. Predao bih sada riječi gospođi Vardram u ime komisije. Hvala vam i lijep pozdrav svim zastupnicama. Ja bih prije svega zahvalila parlamentu na promišljenom dijalogu koji pokazuje doista koliko je dobro i duboko razumijevanje onoga što je ovdje na ulogu i koliki je zapravo izazov pred nama. E, globalni kontekst o kojem danas govorimo izgleda prilično obećavajući, prilično pozitivan. Bila sam u New Yorku tijekom vikenda, vidjela sam stotine tisuća ljudi na ulicama čula sam mnoge vođe koji govore ne samo na samitu, već i na velikim gospodarskim forumima, na sastancima naprednih zemalja o svojoj posvećenosti i o svojoj spremnosti da sudjeluju u kolektivnom globalnom naporu. E, ključni partneri Europske unije svakako djeluju. Konkretno, E, US Climate Action je vrlo aktivna, bez presedana danas. E, mnogo toga se kroz izvršne e, naloge provodi, ali funkcioniraju dakle, na jednoj potpuno nove razine u SAD-u. Akcijski plan u Kini također je uvelike usmjeren na klimatsku, zaštitu klime i također planiraju nacionalnoj razini uvesti program trgovine sustavama emisijama. Kada pogledamo e, uspjeh proteklih europskih politika, važno je napomenuti da je odvajanje rasta od e, razine e, emisija, važno je da su to naši partneri također primijetili. Dakle, najprofinjeniji pravni okvir Europske unije postoje sve zanimljiviji našim partnerima koji zapravo teže tome da i sami poduzmu korake u tom smjeru niskougličnog gospodarstva. Jedan od primjera takve podrške je podrška samita Banki Muna i izjava Svjetske banke o cijeni ugljika. 73 zemlje, 11 regionalnih organizacija i preko 1000 poduzeća podržale su e, tu izjavu Svjetske banke. I mislim da to pokazuje da se situacija mijenja, e, da se priznaje kolika je cijena neaktivnosti i e, koliko može pomoći poticanje aktivnosti. Mi moramo nastaviti sa e, ambicioznim aktivnostima prema novom izvješću IPCC-a, međuvladnog panela o klimatskim promjenama, bez smislenog djelovanja i sporazuma u Parizu uz široko prisovanje, sudjelovanje 3,5 e, do 4 stupnja Celzijusa bi mogao biti porast temperature do kraja stoljeća. E, I mnogi kolege su već to spominjali. Dakle, ulazimo u jednu ključnu fazu. Konferencija Limi e, mora pružiti neke sporazume koje će nam omogućiti dobar čvrst otporan proces koji će nas dovesti do sastanka u Parizu. U svjetlu toga naš cilj za Europske unije definirati zahtjev za davanjem informacija što bi omogućilo da bi stranke međusobno mogle vidjeti koji je planirani iznos za doprinos, financijski doprinos smanjenju emisija CO2 kako bismo zapravo mogli imati jedan stvaran pregled E, toga gdje se zapravo nalazimo e, kao globalna zajednica e, što se tiče našem ostvarenju cilja od 2 stupnja Celzijusa. Dakle, to je ključno, moramo imati dobro razumijevanje smjera u kojem se međunarodna zajednica kreće unutar okvira ovog cilja od 2 stupnja. Također se moramo pobrinuti da sporazum u Parizu može trajati da bude trajan i da postoji jedan mehanizam koji će omogućiti strankama da u skladu sa tehnološkim e, razvojem, sa znanstvenim dostignućima, da se revidira i unaprijedi ambicija i ciljevi e, pojedinih dionika. Dakle, to bi se moglo u jednom kolektivnom smislu napraviti. Također moramo pronaći način za pozabaviti se pitanjem adaptacije i e, financijskih potreba zemalja u razvoju. I drago mi je da nacrt vaše rezolucije to naglašava. Dakle, priča o razvijenim zemljama se i dalje razvija i mi moramo omogućiti jedan proces koji je održiv, iskren, kako bi naši partneri se osjetili osnaženima da mogu sudjelovati u globalnim naporima borbe protiv klimatskih promjena, ali isto tako i da se mogu prilagoditi e, nezabilaznim promjenama. I ono što moramo u Limi konačno postići je nacrt jednog temeljnog teksta. Mm, imamo malo više od 14 mjeseci prije sastanka u Parizu i nacrt pregovaračkog teksta bi trebao biti dovoljno napred pred nama prije ovih ključnih pregovora u Parizu, tako da bi već u Limi e, trebali imati dobar pregled e, pojedinih komadića slagalice koje će se okupiti i ponuditi jedan politički uravnoteženi paket primjenjiv na sve zemlje i koji će omogućavati e, jedan stvaran globalni napor koji će nas privesti bliže ovom našem cilju od dva stupnja. Hvala. Grazie alla Commissione. Zahvaljujem se predstavnici komisije. Mislim da možemo sada zaključiti raspravu o ovoj točki dnevnog reda. Jedino što sada još treba naznačiti što se tiče samog rasporeda rokovi za Amandmane su 8. listopada u podne. Na odboru MV glasat ćemo 5. studenog, a na plenarnoj sjednici glasat ćemo 24. listopada u Strasburu. Završili smo dakle točku dnevnog reda broj 17. Kao što sam rekao, za početak smo izmijenili bili dnevni red tako što smo bili dodali jednu točku. Dodatna točka odnosila se na usmeno pitanje komisiji o situaciji sa određenim dosijejima s teme e, zaštite okoliša. To je kolega Hekaut bio u ime kluba zastupnika zelenih. Molit ću kolegu Hekauta da nam dakle predstavi to što želi ime zelenih, a nakon toga predstavnica komisije. Zahvaljujem, obećam, ovo je zadnja stvar koju ću reći danas, onda smo gotovi. Dakle, e, naravno, ovo, radi se o e, nastavku onoga što smo razgovarali sa povjerenikom Potočnikom i odborom Envija prije ljetne stanke gdje je povjerenik jasno rekao da ako gledate predloge koje se spominju ovdje, koji su pristup pravosudnom sustavu, e, okolišna pitanja, održiva hrana i endokrini disruptori, on je zapravo rekao da tu imamo gotove materijale, materijale koji su spremni zapustiti dalje. Međutim, nismo mi ništa od tih predloga još stvarno vidjeli. I Nama nas to malo zabrinjava što se događa u komisiji s time. Jer istovremeno svi su ti e, prijedlozi spomenuti u programu rada, znači bili smo izvješteni da će oni doći. E, mi, dakle parlament, e, imamo ili nekoliko rezolucija ili izvješća na inicijativu, znači sve je spremno, a ipak se nešto negdje blokira. Dakle, to je nešto što nas e, ne zabrinjava, što se dakle zbiva sa svime time i što sprečava komisiju da te predloge iznese e, pred nas. Inače, ako čitate e, sedmi okni program za okoliš, E, to je e, dio europskog zakonodavstva i tamo to jako stoje. Evo sedmi program za okoliš kaže jedan od prioritetnih ciljeva broj četiri kaže građani Unije e, imati će osiguran učinkovit pristup pravosuđu u pitanju zaštite okoliša. Znači jasnije od toga ne možete to reći. Ili recimo drugo pod četvrtim prioritetom EU će zahtjeve za inspekcijom i nadzorom prenijeti na šire tijela Europske unije za što će trebati donijeti obvezujuće kriterije. Znači to imamo zacrtano. Što se tiče endokrinih disruptora, disruptora endokrinog sustava, Europska unija će razviti e, pristupe da se E, zacrtaju odgovarajuće odredbe za endokrinne disruptore u odgovarajuće zakonodavstva Europske unije, u zakonodavne akte Europske unije. Dakle, sve je zacrtano u programu i ne samo da nam je povjerenik Potočnik to rekao i ne samo da je parlament to već tražio i ne samo da nam je to sve obećano u radnom programu komisije, već je to doista dio sedmog e, programa, akcijskog programa koje je usvojilo vijeće i parlament. Dakle, pitanje glasi zašto to traje toliko i drugo, za koga očigledno sedmi okvirni program aktivnosti akcije nije obvezujući očigledno. Jer mi izgleda znamo gdje e, su zapali ti dosjeji, a to je, to je glavni tajnik komisije, glavno tajništvo. Znači ako i danas poslje podne još ne možemo dobiti e, obećanje da ćemo doći do tih e, onda ćemo morati poznati glavnog tajnika i e, razgovarati o tome u odboru, jer i glavni tajnik, e, tajnica obvezana je sedmim e, programom, e, a ako ne, onda ćemo morati ići i dalje, jer to će onda doista biti zanimljiva rasprava. Ali znam evo, da su i drugi kolege spremni još i u neke detaljnije rasprave ulaziti, ali ovo je bar evo, načelno pitanje koje se mora prvo postaviti, a onda sve ostalo. Hvala. Odmah ću dati riječ e, komisiji kako bismo dakle sada imali prvi krug produbljivanja teme u odnosu na pitanje kolege Heikaova. Nakon toga će ostali kolege postaviti pitanja i na kraju, ako oni postave pitanje, ćemo tražiti komisiji da na njih odgovori. Dajem sada riječ kolegi Aurelu Čobanu iz komisije. Zahvaljujem predsjedniče i dobar dan svima. Dakle, pozvali ste nas da biste postavili pitanje, usmeno pitanje službama komisije, a kao nastavak političke intervencije koje je povjerenik Potočnik održao ovdje početkom eh, rujna. Dakle, pa prvo mogu potvrditi da su ove službe komisije slijedile e, sve odrednice sedmog akcijskog programa usvojenog prošlog rujna, rujna 2013. od strane Vijeća i parlamenta, a na prijedlog komisije. Te smo dakle slijedili u potpunosti zacrčani smjer e, iz akcijskog programa, ne samo općenito, nego i detaljno, glede pojedinih e, i pojedinačnih inicijativa iz tog programa. E, I to smo e, također popratili odgovarajućim mjerama i radom na odgovarajućim temama, posebice na ova četiri prijedloga što se tiče pristupa pravosuđu i pravdi i okolišnih inspekcija e, službe komisije u vas pripremile su odgovarajuće inicijative kao i procjenu učinka koja se traži kao dio postupka i ove dvije ucjene procjene učinka prošle su i analizu e, u komisiji a što se tiče e, hrane i otpada, to znadete već e, možda bolje, jer je to možda bolje vidljiva tema, jer komisija je već prije ljeta ove godine usvojila paket mjera o reviziji politika otpada i ciljeva Europske unije Dakle, služba komisije pripremili su i e, komunikaciju priopćenja o, otpadu e, iz hrane, ali to nije na kraju bio dio paketa koje je usvojila komisija. Međutim, evo upozoravam na jedan važan element, a to je obveza da se bolje mjere količine otpada hrane i primijene mjere za sprečavanje E, otpada hrane za 30% do 2025. uključeno je u legislativni prijedlog za reviziju o legislativu otpadu, a drugi elementi su uključeni u e, akte koje pripremaju službe komisije, a nisu uključeni u predlog koji je usvojen prije ljeta. A što se tiče endokrinih e, disruptora, tu bih također potvrdio da je odrađen e, sav neophodan e, pripremni rad, znači znanstvene istrage i prikupljanje podataka. To su sve službe odradile, a ponekad je taj pripremni rad išao i dalje od samih granica Europske komisije. Naime, tu smo imali doprinos i e, Europske agencije za sigurnost hrane, znači zajedničkih istraživačkih centara, Europske komisije koji su e, dali one podatke koji su ključni za utvrđivanje e, znanstvenih strana aspekata za utvrđivanje kriterija e, koji se tiče endokrinih disruptora. Dakle, evo, rekao bih da u načelu je posao odrađen, radi se, i rad na pripremi sadržaja predloga je također odrađen. Međutim, evo još da spomenem sljedeće. Barem e, neka od e, ovih četiri prijedloga nisu formalno uključena u radni program komisije, e, barem ne za 2014. odnosno barem ne u prvom dijelu radnog programa koji komisija smatra obvezujućim. Dakle, to znači da za usvajanje e, neke inicijative moraju biti ispunjena dva kriterija, dva elementa. Dakle, uvijek element tehničke pripreme i e, drugo politička odluka. Znači, ovaj element tehničke pripreme je tu u načelu odrađen, i sadržaj ovih prijedloga je načelno spreman, a političku odluku treba donijeti kako bi se one mogli dalje iznijeti. Svakako bilo bi nerealistično reći da se takva odluka može donijeti u posljednjim mjesecima sastava, ovog sastava komisije, pa je vjerojatno i realistično reći da imamo ovdje E, pozadinu, pripremni rad je odrađen i sve smo je pripremljeno za sljedeću novu kolegi povjerenika, znači za novu komisiju, kada će kolege imati priliku to onda i pogledati. Mi ćemo naravno svakako morati detaljno pogledati te četiri inicijative i odlučiti E, o njihovom sadržaju i odlučiti također hoće li se oni usvajati ili ne i kako. Dakle, to sam htio reći. Naravno, mogu odgovoriti na dodatna pitanja ako ih imate. Ukoliko mogu, eto ja na to onda dati odgovor. Hvala. Grazie. Hvala lijepa. A sada možemo dakle saslušati e, kolege. Najprije kolega Stajs. Zahvaljujem predsjedniče. Ja ću govoriti o prilazima koji se tiču hrane. Malo sam iznenađena onim što sam čuo, evo da nam komisija sad ovdje kaže. Naime, u travnju 2013. što je sad već prilično daleko unatrag, sama komisija je najavila da će donijeti komunikaciju o održivoj politici hrane. Znači, ne radi se samo o otpadu od hrane, nego e, mnogo široj temi. Znači, u travnju 2013. rekli su da će dati predlog do kraja 2013. ili početkom ove godine. I povjerenik Potočnik rekao je u niz... E, prigoda pred odborom da je e, predlog se priprema, a prije izbora je proizašlo da će ta komunikacija zapravo izaći e, od strane komisije kao kolegija 17.5. Znači par dana prije izbora, naime. E, vjerojatno zbog pritiska od glavnog tajnika komisije i samog gospodina Baroza, to onda skinuto s dnevnog reda jer su se vjerojatno bojali da će to utjecati na izbornu kampanju, pa su rekli da će, tak, e, da će onda doći poslije e, izbora, zatim komunikacija o cirkularnom gospodarstvu, pa znači sa riječi ili dvije o, o od hrane, ali na kraju komisija onda rekla da na kraju neće u tom obliku niti doći. I eto nas sada, devet mjeseci kasnije nego što je izvorno planirano, a vaš izgovor je pa dobro, samo još nekoliko tjedana do nove komisije, pa zašto bismo sad kretali na kraju i tako dalje. A zapravo i bio je već tekst koji su službe komisije pripremile i ubacile puno posla u to i proveden je proces javnog, e, javnih konzultacija još 2012. Sve je znači bilo spremno i jest spremno. Već postoji jedna veza ove komunikacije i zapravo zahvaljujem svima koji su uključili se u tu komunikaciju kao što je povjerenik potočnik i E, zašto ne razumijem zašto evo komisija jednostavno se ne uključuje u to, mislim, go, uključuje se u e, raspravu o klimatskim promjenama i svemu ostalome, a ne usuđuje se objaviti ovaj već gotovo pripremljeni dobar dokument. To je zapravo skandal da ovaj predlog nije obuhvaćen e, ka, u okviru šire legislativne inicijative. I moram pitati komisiju je li doista istina da e, postoje još neke više sile od povjerenika potočnika i e, recimo e, povjerenika za poljoprivredu i povjerenika za klimatske promjene koje su uzrokovale ovo stanje kako imamo sada gdje sam predsjednik Barozo E, koče ovaj cijeli proces. Jer ako je tomu tako, onda doista možemo pozvati glavnog tajnika komisije pred odboru da nam kaže o čemu se tu radi. A sada riječ ima potpredsjednik evo Hvala. Dragi kolege, i ja bih se htio pridružiti onome što je rekao kolega Stas te bih se usredotočio na inspekcije okoliša. One zaista imaju važnu ulogu prilikom provedbe e, zakona na području okoliša u Europskoj uniji. Već je ranije Europski parlament tražio da se do 2009. godine to provede, a sad smo kraj već 2014. godine, a na stolu u Europskom parlamentu ništa takvog nije predviđeno, što je stvarno velika prepreka prilikom primjene e, europskih zakona o zaštiti okoliša. Prijedlog gospodinu Stasu jest da taj prijedlog zapravo već gotov bio početkom godine, a e, sama studija utjecaja je napravljena i ocjenjena pozitivno od nadležnog tijela. Prema tome pitam se iz kojeg razloga se taj prijedlog ne nalazi na e, na našem dnevnom redu već od početka ljeta. Pitanje također otpada od hrane je nešto što je vrlo važno, a uopće se ne spominje niti u jednom od nedavnih priopćenja komisije, niti u bilo kojem drugom dokumentu. Pitam se još jednom, tko taj prijedlog blokira, zašto on nije na dnevnom redu Europskog parlamenta, te kakvo imamo jamstvo da će novi saziv komisije raditi na tome da se on brzo usvoji. Hvala. A sada kolega Herbrandi u ime liberala. Oprostite, predsjedavajući. Htio bih zahvaliti zelenima da su stavili ovu temu na dnevni red, iako ne baš u najboljem času. No, bilo kako bilo, imamo je na dnevnom redu. Prije dvije godine na moju sam inicijativu pisao ime odbora Envi predsjedniku Barozu da se žalim upravo iz tog razloga. E, smatralo se da je to, e, to se nazivalo zapravo nekim vrstom groblja Catherine Day zato što je toliko toga bilo u ladici koje je bilo već pripremljeno, ali nikako da izlazice i izleđu. Vidim da se predstavnik komisije nekako smješka, ali sve to skupa nije došlo dalje od radnog stola glavnog tajnika. Ako sada vidim pojedina pismo o novim o e, dakle novim povjerenicima onda je broj pisama sakrivene u ladice glavnog tajnika već bio zapremio otprilike pola zgrade Berlemon. Drugim riječima, Sad više se ne radi o jednoj ladici, već o mnogobrojnim e, nego o mnogobrojnim ladicama. Ali što to nije u redu? E, da netko u parlamentu ne napravi taj posao, pa tu bi se osobu otpustilo. Ne znam zašto nije isto u komisiji kako se netko u komisiji može tako izvući. Sada više ne očekujem da će ova i saziv komisije Barozo 2 išta učiniti, ali ipak sve to je neprihvatljivo. Ako čujem, i tu citiram da će komisija detaljno slijediti sedmi akcijski program za okoliš, onda Mislim da je to sedmi akcijski program komisije na području okoliša. Pa se nadam da ćemo neke prijedloge dobivati i od sljedeće komisije. Što god je napravljeno u tom sedmom akcijskom programu, ako se bilo što ne provede, onda bismo mi trebali svaki puta pozvati povjerenika Junkera da dođe na naš odbor. Hvala lijepa. Sada kolegica Auken. Hvala. Htjela bih se samo nadovezati na ovo što je rečeno ovdje. 20 godina provela sam u Danskom parlamentu i 10 godina u ovom. Da se nešto tako dogodilo i da se nešto usvojilo, a nakon toga ne primijenilo, pa to bi bilo strašno. A ne znam zašto nam treba potrebno politička potvrda nečega što smo već usvojili. Akcijski program je nešto što smo mi usvojili i u vijeću su usvojili, svi su bili tamo i to je izglasano. Mislim, kakva je tu politička potvrda potrebna. Mislim stvarno, ne nešto e, što bi se događalo zakulisno. Jednostavno, mi moramo reći svima da nam je to potrebno. Ono što me zaista brine jeste da e, e, recimo akcijski program za pristupa za pristup pravosuđu. To je danski program. To je naš, <laughs> rekla bih, obiteljski program, naša beba. Dali smo nevladinim organizacijama pristup tome i onda se s tim stalo ovdje na razini Europske unije. Mi smo se stvarno trudili da to dobijemo, da to postignemo, a onemogućuje građanima da ostvare svoja prava pa to podriva kredibilitet ovog parlamenta. Ne znam kako će situacija izaći iz nove komisije e, i stvarno me plaše situacije da nešto može nestati u nečijoj ladici. U mojoj zemlji, a i u mnogim drugima, ovakvim se stvarima govorilo u predizbornoj kampanje I imali smo e, puno elemenata endokreni distruktori e, su isto bili jako bitna tema E, i govorilo se da oni imaju loš utjecaj na nerođenu djecu kao i na mušku plodost. I onda se opet tu nije ništa dogodilo. Trebalo je napraviti studije. E, tema nečeg takvog 88. je zadnji puta napravljena uredba. Ovo nije neka mobilizacija protiv komisije koja se treba napraviti. Jednostavno moramo se mobilizirati. Moramo stvarno imati politički kredibilitet i neki utjecaj. Molim vas, nemojte to sada samo reći točniku već i onom irskom duhu kojeg smo čuli već više puta. Pa irski je predsjednik pozvao da se dovrše akcijski planovi. Molim vas, evo recite nam nešto više o tome. Hvala lijepa, a sad se kolega Torvaldsen javio za riječ. Nakon njega ću riječ dati komisiji. Dakle, na neki tužan način bilo je zabavno čuti objašnjenje komisije, ali ukratko oni su rekli da je sve dovršeno, ali ništa se nije dogodilo. Što me podsjeće na, podsjeća na jednu poznatu anegdotu iz ruskih kolhoza iz 30. godina, gdje je odgovor bio, a, druže Stalin, učinili, smo sve, ali žetva nije prikupljena. Hvala vam i riječ komisija. Zahvaljujem predsjedatelju. E, volio bih odgovoriti e, općenito na one aspekte na koje mogu pred ovim domom i reći da ukoliko je prošlo vremena mi smo ga pokušali iskoristiti najbolje moguće time što smo osnažili rad uključujući znanstvenu dimenziju i faktografske podatke i argumente i surađivali sa znanstvenom zajednicom, sa mrežama profesionalaca, e, inspektorima zaštite okoliša primjerice i drugim profesionalcima kako bismo e, osnažili prihvatljivost zamisli koje su u korijenu namjere komisije i također smo surađivali s državama članicama i nastavljamo tu suradnju kako bismo olakšali e, prihvatljivost e, ovih zamisli i kako bismo olakšali e, daljnji životni tijek ovih predloga nakon njihovog usvajanja. I posljednji komentar, e, netko od vas je bio e, spomenuo to, dakle, interes e, ovog doma u tim područjima je potpuno legitiman, pravdan, razvoj ima u stvarnom svijetu. I kretanje leđa toj situaciji ne bi zapravo bilo odgovarajuće. Dakle, mi vjerujemo da je legitiman interes ovog doma nešto sa čime bi se trebalo nastaviti i također smo spremni e, sa svoje strane nastaviti dijalog, e, suštinski dijalog o tim pitanjima. I mislim da e, ukoliko ovaj dom nastavi podržavati aktivnosti komisije e, ne ne može biti da neće se dogoditi da se naša politička poruka neće čuti. Ringraziamo la commissione per Zahvaljujemo komisiji na odgovoru i sada završavamo današnju sjednicu. Sutra ćemo nastaviti u 10 ujutro nakon sastanka koordinatora. Svima vam želim ugodnu večer.